Andrej Mrs. Gospođo predsjednice eh, Maršalovih eh, otoka, gospodine predsjedniče Europske komisije, gospođo ministrice Dali i poštovane kolege. Pariški sporazum je bio povijesno postignuće Europske zajednice i međunarodne zajednice. To je prvi međunarodni dogovor u kojem se govori o pitanjima